predsjedniče i hvala Ricardo Santošu. E, dao nam je vrlo izvješ, e, e, obsežno izvješće na prijedlog komisije o prijedlogu o, o suradnji između Europske unije i Republike Madagaskara. Moramo uvijek paziti na to da imamo na umu uvijek i održivost ribarstva u tom, toj regiji. Slažem se sa eh, gospodinom Santošem. Europska eh, eh, ribarska flota ima najbolju opremu, ima i znanstvene podatke. Imamo tehnologiju uz podršku satelita E, imamo i brodske dnevnike e, u kojima izvještavamo koliko je ulovljeno, koje ribe, uglavnom se lovi tuna. Mislim da je to značajno. Važno je da se zajednički borimo protiv nezakonitog ribaranja zajedno sa Republikom Ma Madagaskarom. I UU je centralna tema Moramo e, također znati koje su druge flote aktivne tamo. Kineske, ruske, japanske, japanske su tamo naročito prisutne. Moramo osigurati e, najveći održivi godišnji prinos i za Republiku Madagaskar. Mislim da je to važno. Komisija je još jednom potvrdila da je posjet mješovite skupine o kojem je gospodin Santoš govorio da je e, ta skupina e, pratila i higijenske uvjete na obali. Važno je da ribarska industrija odgovara određenim e, standardima jer ona se e, koristi e, sredstvima Europske unije. To je važno i za malo ribarstvo u Madagaskarhu. I to je naš cilj, održivost. Kvota ulova morskih pasa. Tu je tu bi bilo zanimljivo čuti što nam o tome može reći e, komisija. To je usputni ulov, naravno, ali mm, e, tu imamo uredbu Evropske unije. Tu mora postojati kvota. E, ulovljeni morski psi se moraju zaklati na brodu E, i sve to mora odgovarati našim standardima a onda se trebaju zaledi i dalje prerađivati na kopnu i onda se prodaju to je uređeno postoji sad samo pitanje e, zašto u sporazumu koji je važio do 2014. Zašto se tamo spominju eksplicitno morski psi? Zašto su oni sada ispali? Još jednom hvala ricardu Santošu. Podržavam smjer gdje je cilj unapređenja održivog iskorištavanja ribolovnih resursa izvan voda Europske unije podržavam i sklapanje sporazuma o ribarstvu s trećim zemljama očekivani rezultati će biti ostvareni pomoću financijske potpore koja će biti fokusirana na suzbijanje nezakonitog ribolova i implementacija kontrole nad ribolovnim resursima otvoren poziv madagaskara da im se sudjeluje u iskorištavanju morskih resursa bi vrlo rado iskoristila i neka druga država koja se ne nalazi izvan europske unije zato smatram da je ulazak europske unije u ovaj dogovor vrlo profitabilan i da će nam omogućiti dodatni razvoj flota koje imaju kapacitet da budu dio partnerskog dogovora. uz sustav upravljanja i kontrole postoje mjere za sprječavanje prijevara i nepravilnosti. u svakom slučaju treba naglasiti da s republikom madagaskar nije bilo poteškoća kod provođenja protokola za. two thousand and i. two thousand and godinu hvala lijepa. Mr. Mato. Gospodine Mato, izvolite. Najljepše hvala predsjedniče, bit kratak. Potpuno se slažem sa stavom izvjestitelja, kao što je rekao da se radi o ribarskom sporazumu. E, Uzgled bude rečeno ovo je sporazum koji dobro funkcionira, u njegove radi se na izradi odredaba i mislim da je ovo jako važno za flotu Europske unije, jer će imati izravan utjecaj na određeni dio flote Europske unije, ali će imati i utjecaj na e, lokalno gospodarstvo glede zapošljavanja. Mislim da je ovo dobar sporazum, trebamo ga ratificirati kako bi on bio u potpunosti proveden u ovo a ne djelomično samo već potpuno. Hvala. Hvala. Želi li komisija uzeti riječ? Gospodin Depip, izvolite. Pa, euh, simplement pa, Ne baš, evo, samo želim reći da nas ohrabruju vaši pozitivni komentari. Mogu vam samo reći da što se tiče ulova morskih paca imamo gornju granicu od 250 tona, što je povijesni dogovor. Mimo toga se za branjuje ribolov i u okviru IOTC-a Komisije za tunu u Indijskom oceanu imamo e, program zaštite morskih pasa i to je jedna od mjera za koje bismo željeli da bude ispoštovana i od strane drugih zemalja koje ribare u toj regiji, ali mimo toga najljepša hvala na pozitivnim komentarima. Hvala vama. Gospodin Santoš, želite li nešto dodati? E, no, um, okay, e, <laughs> briga. Thank you very much. Ne, hvala. Što se tiče rokova, predstavljanje nacrta 6.7.5. E, zatim rok za podnožaj Madmana 11. svibanje, glasanje na odboru 16. i 17. lipnja, a na plenarnoj u srpnju. Najviše hvala. Prelazimo sada na točku šestu. naš, kod nas to je e, dakle, Jadransko-jonska strategija. Regi je izvjestitelj za ovo. E, izvješće je dodijeljeno Aldeu na sastanku koordinatora 3. E, prosinca 2014. godine. Gospođa Norika Nikolaj imenovana izvjestiteljicom. Europska komisija predstavlja svoju strategiju 24. veljače ove godine. Danas ćemo imati razmjenu gledišta, a sada dajem riječ gospođi izvjestiteljici i drugim zastupnicima. Hvala predsjedavajući već smo imali raspravu o strategiji za Jadransku i Jonsku regiju. Želim ukazati na činjenicu da se ovdje radi o jako dobrom dokumentu. Nažalost, malo je općenite. E, plan djelovanja komisije i provedba strategije to je sve napravljeno, ali ja nisam dobila nikakve dokumente s tim u vezi i ne vjerujem da su kolege dobili takve dokumente od komisije, no ipak želim ukazati na nekoliko stvari u vezi s tom strategijom. Najprije CFP pravila i ciljevi trebaju ući u sastav svake evaluacije koja se tiče pomorskog razvoja. To se treba primjenjivati na sve zemlje, a ne samo ne e, članice Europske unije, jer ovdje se govori i o fondovima. Zatim što se tiče ocjene Status quo podataka se odnosi na ribarski stok, to nešto što moramo učiniti što prije kako bi se počelo sve to financirati. Konačno, ja mislim da je važno da komisija izvijesti parlament svake godine o ovome svemu to nešto je na, što se radi na temelju godišnjih programa. Povrk toga moramo imati dobru ocjenu nakon e, projekta nakon 2020. I kad se zatvori ova strategija, možda bismo mogli imati prvu ocjenu 2021. Ja sam e, spremna i rada čuti kolege. Vjerujem da će naše preporuke biti od velike pomoći za izvješće o fondu. Hvala. Najpša hvala. Predajem riječ eh, gospodinu Kunu koji Sjeni. Hvala predsjedniče. Eh, ovdje imamo eh, jako brze, brzi razvoj. Ribarstvo u sredozemlju igra važnu u, ulogu. Nije samo Madagaskar za nas važan to je vrlo dobro izvješće. E, e, tu imamo i mišljenje naše kolegice e, gospođe Nikolaj. Upravo u onim područjima gdje su strukturni fondovi za promicanje gospodarstva trebaju biti najbolje iskorišteni za poboljšanje okvirnih uvjeta za malo ribarstvo to se mora, e, tu moramo paziti i na investicije, na u e, luke, ribarske luke, na prerađivanje ribe u odgovarajućim tvornicama i još mnogo toga Imamo jednu uredbu koju smo uh, usvojili, ona će i važiti i na sredozemlju 2018. i 2019. i na to se treba pripremiti na ove e, e, planove za sredozemlje. Kako to radimo za Baltičko more i za Sjeverno more, to moramo primijeniti i na sredozemlje o, mnogim smo stvarima već e, razgovarali. Tu znanstveno istraživanje igra važnu ulogu. dogovor e, sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom e, i, drugim zemljama koju još nisu tu izravno uključene, one su uključene međutim sporazumima o pridruživanju tu možemo surađivati na održivom razvoju. E, tu imamo i zaštićene e, zone za određene vrste riba. Neke druge obveze sam već spomenuo. Akvakultura također igra važnu ulogu u Jadranskom i Jonskom moru. E, zatim Sportski ribolov je tu također važan. Moramo vidjeti koliko tu imamo sportskog ribolova, koli. E, turizam i ribolov u kombinaciji su uvijek vrlo produktivni i donose nam pozitivne rezultate. Madame Briali ima riječ. grazie, Hvala vam ja se slažem sa činjenicom da je riječ o jednom dobrom nacrtu dokumenta na kojem trebamo nastaviti raditi. Imamo ovdje kolege koji su iz te regije i dobivamo naznake velikog očekivanja kada je riječ o ovoj strategiji, ne samo kada je riječ o ribolovu, već o integraciji svih sektora u ovu strategiju. Ja sam se koncentrirala na neke od aspekata, vi ste istaknuli već dosta elemenata vezanih uz ribarstvo, ali mislim da bi trebalo malo bolje poboljšati vezu između turizma, plavog rasta i ribarstva. To je, čini mi se, obrađeno na nešto površniji način. Dakako, trebamo zagovarati razvoj turizma, pozivajući se na Europsku povelju o održivom turizmu, to je povezano i sa održivošću morskih resursa, to se ne navodi u dokumentu. Još jedan dokument kojim se trebamo pozabaviti, imati ga na umu, su takozvani gakovi. Dakle, imamo akcijske skupine na Jadranu, tamo već imamo uspostavljene mreže suradnje dionika koji surađuju na teritoriju. Ishodi te suradnje su jako pozitivni. Strategija se tiče i tih elemenata. Dakle, ne tiče se isključivo e, zemalja Jadransko-jonske inicijative, već općenito zato što ima i zemalja dakle, koje nisu članice Europske unije. Tu bi trebalo eksperimentirati recimo slične oblike suradnje kao što su gakovi. Potom imam jednu znanstvenu sumnju zato što se govori o invazivnim vrstama naročito onih koji dolaze iz balastnih voda ali njihov ulaz ne samo u sredozemlje i u Jadran diktiraju nešto složeniji odnosi i tu ćemo trebati također bolje precizirati stvari. U svakom slučaju hvala svima jer želim s vama maksimalno surađivati po ovom pitanju. Madam eh, Tomašić, izvolite. Jedan od stupova strategije za Jadransko-jonsku regiju je i plavi rast glavni prioriteti unutar stupa za plavi rast su diversifikacija i profitabilnost ribarstva i akvakulture putem osnivanja lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu i kvalitetna provedba direktive o pomorsko prostornom upravljanju u zakonodavstvo država članica regije. ribarstvo i akvakultura važni su sektori za plavi rast u jadransko jonskoj regiji. trenutno postoji niz prepreka koje onemogućuju razvitak punog potencijala akvakulture u jadransko jonskom morskom bazenu. one uključuju ograničen pristup prostoru i dozvolama fragmentaciju industrije ograničen pristup kapitalu i zajmovima za inovacijama dugotrajne administrativne procedure i birokraciju. sukladno tome potrebno je poticati održivu akvakulturu uključivanjem dionika i uvođenjem pojednostavljenih procedura kao i proširenjem proizvodnog asortmana. jedan od načina diversifikacije i profitabilnosti ribarstva je poticanje osnivanja lokalnih akcijskih grupa lagura u ribarstvu. pošto ja dolazim iz hrvatske meni je isto tako u cilju da se nova direktiva o pomorskom prostornom upravljanju koja je izglasana u europskom parlamentu u travnju. two thousand and fourteen implementira na odgovarajui nain u hrvatsko zakonodavstvo to jest sukladno hrvatskim specifinostima jer hrvatska ima jako razvijenu obalu preko tisuću otoka. Evo, ja bih se iz Hrvatske uz kolegicu Tomašić eh, htio uključiti ovu raspravu o EU strategiji za Jadransko-jonsku regiju koju pratim praktički još od snivana Jadransko-jonske inicijative 2000. godine u Anconi to je tema koja je svima nama koji smo iz hrvatske izuzetno bitna zato što uz dunavsku strategiju kao drugu makroregionalnu strategiju kroz jadransko jonsku strategiju vidimo mogućnost puno tješnje i angažiranije suradnje između država članica koje su u nju uključene prije svega italije slovenije e, hrvatske i grčke ali i onih zemalja koje aspiriraju na članstvo u europskoj uniji dakle bosna i hercegovina Crna Gora, Albanija i Srbija kao sljednica SRJ u ovom društvu premda nije obalna država. Također želim reći da trebamo voditi računa o tome da postoje još dvije zemlje koje stalno uspostavljaju kontakt sa nama ne bi li našle modus operandi uključenja to su naravno makedonija i kosovo koje vrlo često uh, signaliziraju da su isključene iz obe makroregionalne strategije pa je možda dobro naći jedan modus operandi kako da i one budu u ovom okviru E, uključene. Kada je riječ o prioritetima, bilo da je riječ o plavom rastu, o turizmu, o okolišu, o povezivanju regije, smatram da je prostor za suradnju izuzetno velik, da moramo staviti ovu EU strategiju u širi kontekst mediteranske suradnje, posebice s obzirom na aktualne okolnosti, pa i na reviziju naše politike e, susjedstva koja, koja će se provoditi u ovih godinu dana u tijesnom sam, sam kontaktu i sa predstavnicima DG Mare, sa direktorom gospodinom Gamsom koji je sudjelovao na jednoj konferenciji koju sam organizirao u parlamentu upravo posvećeno e, Jadransko-Jonskoj regiji, a posebice pitanju plavoga rasta, e, ribarstva i svega onoga što najviše se tiče mnogih naših građana, njih je oko sedamdeset milijuna u cijeloj toj regiji koji su orijentirani na Jadransko more, na Jonsko more, na međusobnu suradnju zato se veselim daljnjoj raspravi i naravno e, mišljenju koje će pripremiti kolegica Nikolaj, a na izvješće kolege jakovčića koji je dobio zaduženje da u okviru regija pripremi izvješće. E, mislim da je riječ o važnom pitanju i koje će nam pridonijeti da emancipiramo jadransku jonsku regiju dodatno na razini europske unije. hvala lijepa kolega wasa vi to znate zbog baltičke suradnje koliko je makroregionalna strategija bitna za e, unutarregionalno povezivanje pojedinih zemalja članica europske unije. Hvala. Mr. izvolite. Hvala vam, ispričavam se e, na suradnje, na, na kašnjenju, avion je kasnio dva sata. Pogledao sam dokument i rekao bih e, da je dobro sročen. Ali koliko je ovaj dokument strateški, koliko je ovaj sporazum važan za društveni razvoj? Ja se slažem da bi čitavo to područje trebalo uključiti vezano uz Makedoniju i Kosovo, za koje smatram da bi također trebali biti uključeni u ove izuzetno važne pregovore, prije svega važne za ribolov. Jadransko, Jonsko more su područje nevelikih dubina, te su nam potrebne različite strategije. Akvakultura upravo na sjevernom dijelu Jadrana je nešto jako važno zato što imamo posebnu dubinu mora, a govorimo i o svojevrsnom lagunarnom reljefu. To treba uzeti u obzir te specifičnosti. Govorimo o zemljama kao što su Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija koje bi htjele ući u Europsku uniju, ali za nas je to važno upravo za stvaranje ovih politika. Međutim, mene jako brinu odabir Italije i Hrvatske, a to je da se, da se istražuju nalazišta metana ili nafte za koje znamo da nam nisu donijeli mnogo dobroga unatrag sto godina. Znamo da se negdje smanjila razina mora vezana uz ta istraživanja. I e, to je dovelo do i geografskih promjena koje su dovele do daljnjeg smanjivanja razine mora tamo gdje to prije nije bilo zabilježeno. Međutim, ovo je dobar dokument kako u smislu okoliša, tako i u gospodarskom smislu. Govori o zaštiti ribljih vrsta, o zaštiti ribolovaca. Koncentrira se na četiri glavne teme, ali govorimo o plavom e, morskom putu. Te je za mene ovo izvješće izuzetno strateško kada gledamo više prema istoku nego prema zapadu, zato što je Italija već, već ima određene prednosti iz ovakvih suradnji. Smatram da nam kopneni putevi više ne daju mogućnosti razvoja, a za razliku od plavih autoputova koji bi mogli iskoristiti priliku i u sektoru turizma, ribolova, zaštiti obalnog područja, zaštiti okoliša, zaštiti flore i faune. Dakle, sektori koji se tiču Jonsko-Jadranskog e, dijela su teme koje su važne za Hrvatsku, za Italiju, ali ne samo za njih, već i za cijelu Europu. Dakle, rekao bih da je ovaj dokument, dokument jako dobar, ali mislim da moramo mnogo zajedno raditi kako bismo pronašli rješenja za ovaj dio Europe. Hvala. Thank you. Now I give the to Hvala vam. Dajem riječ komisiji. Izvolite, gospođo Geminder. Uh, Hvala vam na prilici za primjedbe. Mislim da sam već čula jako dosta dobrih ideja i primjedbi koje su uvaženi zastupnici iznijeli te koje bismo trebali uključiti u strategiju. Sama strategija je predložena od strane komisije tijekom ljeta prošle godine, u obliku komunikacije. Međutim, moramo se prisjetiti da je to učinjeno u strogoj suradnji sa zemljama koje su uključene, zato što samu strategiju predlažu zemlje članice, te potom obrađuje komisija. Zato je jako dobro da možemo putiti preporuke zahvaćenim zemljama, zato što e, nova strategija ne predviđa nova sredstva financiranja ili fondove. Ljudi naime treba posegnuti za postojećim financijskim sredstvima kao što su strukturalni fondovi. I još nekoliko primjedbi. Htjeli bismo reći da će komisija učiniti što može kako bi financirala u strategiju, kako bi se pozabavila prisutnim socioekonomskim razlikama u regiji. Međutim, mora se povećati i znanstveno znanje, saznanje o ribljim stokovima i tu surađujemo sa, sa drugim tijelima na međunarodnoj razini, pokušavamo pojačati suradnju između raznih međunarodnih tijela, STICF i slično. Jasno vam je da financiramo i projekt AdriMed, Svjetske agencije za hranu, kojim se želi poboljšati znanstvena suradnja između svih zemalja na Jadranu. Također htjeli bismo i da se rekreativni ribolov uskladi sa politikama zajedničke ribolovne strategije. Smatramo da imamo tamo veliki ribolovni potencijal. Također znanstvena dostignuća, znanstvena saznanja su potrebna kako bismo mogli obratiti dobivene podatke, razviti mjere upravljanja tim područjem. Ima naročito naznaka da su ribistokovi stokovi u jako lošem stanju. Financiramo također ekonomsku reviziju drugog stupa strategije pripremajući to mišljenje. Nažalost imamo jako malo podataka te komisija pozdravlja želju parlamenta da financira dobivene podatke e, te da se uključi u rad na sva četiri stupa. To bi nam trebalo dati dobre temelje koji su preduvjet za zadavanje ciljeva. Izvjestitelj sugerira redovna, redovna izvješćivanja, to je predviđeno i našom komunikacijom. Prvi put će to biti učinjeno krajem 2016. Slijedit ćemo ova redovita izvještavanja. Interesiraju nas konkretna saznanja, a ne izvješćivanje reda radi. Ono, želimo onako izvješćivanje kao što je slučaj za makro makroekonomske regije. Spomenuli ste Makedoniju i Kosovo. A ostavljamo otvorenu opciju da se druge zemlje uključe, ali to je na zemljama članicama i o tome treba odlučiti ovih osam zemalja. Imate vrlo velik broj dobrih ideja, posebno prostorno planiranje, projekti u turizmu projekti vezani uz prevenciju invazivnih vrsta, pojednostavljivanje postupaka vezanih uz uzgoj kakva kulturu, Tu će zemlje trebati zajedno raditi kako bi e, poboljšale suradnju na ovim područjima. Htjela bih vam svima zahvaliti na svim ovim pozitivnim idejama. Thank you very much. E, Madame Nikolaj, would Hvala vam. Zastupnice Nikolaj, želite li nešto dodati? Hvala vam na konstruktivnim i jako dobrim idejama. Turizam, plavi razvoj, ribolov su dio rješenja, ali danas sam čula jednu inovativnu ideju, to je sporazum o pridruživanju i ribolovne politike. Nažalost, u toj vrsti sporazuma ne govorimo o ribolovnim politikama i bilo bi vrijeme da se to učini, zato što govorimo i o Makedoniji. Otvorena sam za kompromise kako bismo poboljšali ovo izvješće, kako bismo dali ideje da se ovo implementira u te sporazume. Nadamo se konstruktivnoj suradnji u tom području, to bi bilo dosta uspješno i mogli bi se, mogli bi se razmijeniti dobre prakse. Hvala vam. Rokovi su sljedeći, predstavljanje nacrta izvješća 6. ili 7. svibnja, Rok za amandmane 11. svibnja, glasovanje u našem odboru 16. odnosno 17. lipnja i glasovanje u nadležnom odboru 17. rujna. Zaključujem točku broj 6, prelazimo na točku broj 7 i dajem riječ kolegici potpredsjednici. <laughs> Hvala, na razumijevanju. Moj let je kasnio. Ali hvala kolegi Valesi koji je odradio izvrstan posao. Prelazimo dakle na sljedeću točku dnevnog reda. Mm, to je protokol sporazum o partnerstvu ribarstvu između Europske unije i zelenorskih otoka. Ovo izvješće je dodijeljeno klubu ECR e na sastanku na kojem se to odlučilo 3. prosinca prošle godine. Danas ćemo poslušati prezentaciju komisije, te ćemo imati razmjenu mišljenja. Dajem riječ predstavniku komisija. Tko je to? Zastupnik, kolega Stefan Depuper. E, potom slijedi izvjestitelj. Izvolite, gospodine, imate riječ. Thank Um, Hvala vam. Pred nama imamo relativno malen sporazum. To je možda i najmanji sporazum koji imamo u financijskom smislu, međutim ima stratešku važnost zbog svojeg položaja u mreži regionalnih sporazuma. Dakle, ako jedno plovilo slijedi tunu, onda e, želi moći nastaviti tu potragu i to se tiče ovog sporazuma. Ovo sporazum smo potpisali u prosincu prošle godine, on bi trebao vrijediti četiri godine, on će omogućiti 71 plovilu da slijeda e, lovi tunu i slične riblje vrste u području zelenorskih otoka. Sporazum je relativno ograničen i sličan je prethodnom protokolu, riječ je o 5000 tona. Kad je riječ o financijskom doprinosu, Europska unija će platiti 550 tisuća eura godišnje. I to je podijeljeno na razdoblje od dvije godine i to se tiče sektorske podrške. To je daleko više nego što je bilo predviđeno prošlim protokolom kada smo imali polovicu tog iznosa. To odgovara i potrebama koje su izrazili zelenorodski otoci, naročito kada, kada je riječ o nadzoru i sustavu kontrole. Kao što znate, riječ je o maloj e, grupi otoka koji imaju veliki gospodarski pojas i to je veliki izazov kada je riječ o nadzoru Imali smo također brojne razgovore sa lokalnim vlastima, naročito po pitanju morskih pasa. Oni su istaknuli da im nije ugodno da imaju tako malo podataka kada je riječ o tom pitanju. Zato smo se dogovorili oko posebnog monitoringa za morske pse, te smo odlučili provesti studiju kako bismo bolje upoznali situaciju s tom vrstom. Kao što znate, u komisiji ICAT zalažemo se za bolju kontrolu morskih pasa. Mi tu predvodimo e, traženje boljih mjera za morske pse, ali kao što znate, ova komisija za sada e, ne predviđa sve ove mjere za koje se mi zalažemo te bismo htjeli da i CAT prihvati ove mjere za koje se mi zalažemo. Za sad su one uključene ovaj bilateralni e, dogovor. Lokalne vlasti žele e, više razviti aktivnosti na obali. Imali smo svojevremeno raspravu o nametanju našoj floti pristajanja na otočju, ali oni nemaju dovoljno kapaciteta za obradu tereta. mi smo se složili da ćemo otočju pomoći razviti strategiju kako bi poboljšalo i povećalo lokalne aktivnosti na obali. Oni su time zadovoljni. Potom sektoralna podrška. Fokusirali smo se dakle, na prioritete vezane uz nadzor i kontrolu poboljšanje sustava VMS. E, naša flota šalje signal VMS, ali tamošnja administracija teško čita i tumači dobivene podatke. Zato smo se odlučili nadograditi sustav te im e, ukazati na koje se podatke mogu dobiti iz te tehnologe potrebni su dobri kartografi koji mogu iscrtavati rute, koji mogu odrediti da li što radi brod u njihovim e, vodama. Sve je to e, moguće uz dakle, dodatne tehničke, uz dodatnu tehničku pomoć. Tu je također elektronički sustav izvješćavanja. To je moćno sredstvo u kombinaciji sa VMS-om. Ako sa VMS-om možete pripostaviti što brod radi, onda kada je riječ o elektronskom dnevniku možete vidjeti količine koje se unose u ovaj dnevnik, a tiču se ulova. Također potrebno je pomoći e, obrazovanje, odnosno školovanje osoblja koji će se baviti ovim podacima. Tu je također pitanje bolje kontrole naše flote i suzbijanje ilegalnog ribolova. Ovo je izuzetno važan element za koji mislimo da bismo trebali osposobiti tamošnje osoblje. Potom još jedan aspekt sektorijalne podrške, tu je jedan dio vezan uz male, e, ribolovne flote, također moramo omogućiti, omogućiti bolje osposobljavanje vezano uz sigurnost na moru. Potom je to još jedan element suradnja, to je povećanje e, njihove uključenosti u, kom, djelovanje komisije i CAT. Kao što znate, pomažemo e, našim partnerima da sudjeluju u znanstvenom radu u toj komisiji, ali sa ovim sporazumom se nadamo da ćemo dati dodatni zamah ovom njihovoj uključenosti u radu ove komisije. U svakom slučaju mislim da je ovaj sporazum dobar. Mislim da smo obratili pažnju na sve što je bilo uzorkom brige tamošnje vlasti. I bilo bi nam zbilja drago kada biste dali pristanak da nastavimo sa ovim protokolom. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Depiper. Dajem riječ izvjestitelju zastupniku Vandalinu. Hvala lijepa predsjednice. E, ja bih e, htio zahvaliti komisiji na suradnji i na mnogim kontaktima koje smo imali. Nemamo mnogo vremena Mislim da izvješće ide u dobrom smjeru. E, ova tema je važna i za Europsku uniju i Cabo Verde. E, drago mi je što je e, komisija rekla nešto o sektorskom, e, sektorskoj podršci jer ona mnogo znači za lokalnu zajednicu. Ova razmjena mišljenja e, će nam još pomoći daljem radu na tome. E, govorili smo o uspotnom ulovu e, morskih pasa. Taj olov je tako velik da imamo više morskog psa nego tune. Imamo i drugih elemenata s kojima se moramo pozabaviti. mreže su bile e, sad e, njihova dužina je smanjena što će smanjiti i e, usputni ulov imat ćemo i dubinska istraživanja o fondovima o fondu morskih pasa na tom području pragovi koje smo odabrali su vrlo niski E, govorimo o 30 do 40%, a onda će se poduzeti dodatne mjere. Moje e, pitanje nije li to prenisko? E, govorim sada o ranijim protokolima gdje smo imali od 72 do 80%. Ovaj niski prag koji sada imamo E, onda gubimo pravi problem iz vida. Pitam se zašto je uopće uveden tako nizak prag nakon što smo imali više pragove u prijašnjim sporazumima. O tome treba dobro razmisliti. E, imamo i nekih malo nejasnih e, formulacija. Mislim da e, se zaista moramo usredotočiti na važne stvari i, on, i točno ih formulirati. Ne znam zašto su e, korištene takove nejasne formulacije. I još nešto e, govorile se, govorilo se o istraživanju migracije morskih pasa i stokovima e, morskih pasa. Moramo saznati rezultate tih istraživanja. Zajednički odbor e, mora svakako donijeti odluku o tome. To je od velike važnosti jer ovaj usputni ulov predstavlja veliki problem. I na kraju bih htio zapitati sljedeće. Kada će to istraživanje početi? Da, je li ono možda već i počelo? I moj e, opći, mi, opće mišljenje o ovome je pozitivno, ali e, naročito kad se radi o uspotnom e, ulovu morskih pasa, tu imam još mnogo pitanja i sumnji i na to trebamo dobiti od komisije odgovor. A sada izvjestitelj u sjeni i drugi koji žele uzeti riječ. Hvala lijepa. I ja bih zahvaliti izvjestitelju. Mislim da je ovo vrijedan protokol. Mm, to je e, vrlo važno za cjelokupno e, ribarstvo. E, ovo nam daje određenu stabilnost, što je važno i mislim da je primjena ovog protokola već počela. 3 milijuna eura je ovdje uključeno, a pola od toga mm, ide na konkurenciju sa brodovlasnicama moramo znati i e, rezultate sastanka, e, znamo rezultate sastanka između Europske unije i e, Cabo Verde. Ti rezultati će biti korisni i za naša razmišljanja ovdje. Ovo je naročito važno za Španjolsku i Portugal i ja sam zaista zadovoljan implementacijom sporazuma. Gospodin Serao Santos ima riječ. Hvala predsjednice. I ja bih htjela, htio podcrtati e, važnost ovog e, izvješća i zahvaljujem izvjestitelju na e, informacijama. I ja vjerujem da je ovaj sporazum važan kao, prije, kao prijedlog. 71 e, plovilo koje plovi vodama e, Cabo Verde e, i ulov tune tamo je važan za Evropsku za uniju. Sporazum je važan i za okoliš. Što se tiče e, ulova e, morskih pasa, e, nadzor će osigurati da imamo održivi razvoj stokova i da ne dolazi do prekomjernog ulova morskog psa. Plavi morski Pas je e, također meta ulova e, dugih parangala e, i to nije slučajni ulov. A to je vrsta koja postoji u cijelom Atlantiku. On ne dolazi samo iz voda Cabo Verde. Kao što sam rekao, imat ćemo e, follow-up, e, nadzorni mehanizam koji će osigurati da e, ribarstvo, to jest ulov, nema negativan utjecaj na stokove morskih pasa. Mm. Još jedan pozitivan element, naravno, to sam već spomenuo, jeste okoliš što se tiče integracije, tu imamo mogućnosti za profesionalizaciju e, ribarske industrije za povećanje plaća i e, bolju situaciju na području ljudskih prava. Mislim da e, da Evropska unija ne treba plaćati za program promatrača. Mislim da u samom sporazumu e, nema stimulansa za to. Za, za promatrače oni mogu biti na brodovima a e, uz nema obveze e, za neke proračunske linije da se to jest da se dodjele neke e, proračunske linije za to. Mm, imamo i pitanje fininga. Pitanje fininga. E, to jest e, rezanje peraja. I to je problem. E, vraćam se na odredbe e, o ribarstvu. E, to je važno i za Madagaskar, za sporazum s Madagaskarom. To je E, imamo tu tehniku koja se e, široko primjenjuje u tropskim vodama. u Cabo Verde, na području Cabo Verdea, Madagaskara i tako dalje. I također i u Gvineji. Tu nemamo još e, studiju o utjecaju na Fishing Aggregating Devices. to bi trebalo e, pomoći ribarstvu i ribarskim tehnikama. E, tu imamo e, dobre poticaje. Mnogi ljudi kažu da ne smijemo ili ne bismo trebali davati poticaje prije nego što znamo kakav je njihov, njihov utjecaj. Na primjer, na migraciju ribljih e, stokova. Hvala gospodine Serao Santos. Želi li još netko uzeti, e, uzeti riječ? Gospođa Hizekamp. Hvala lijepa, predsjednice. Govorimo ovdje o planu u u kojem e, industrijska ribarska poduzeća e, izlovljavaju osjetljive vrste. To se događa i na području Cabo Verdea. Još jednom će nas to dovesti do e, pretjeranog izlova tune i morskih pasa. Ako ulove više no što je dozvoljeno, onda, onda usputni ulov se baca uh, u more. Sporazum treba poticati održivi razvoj. Kako komisija može govoriti o viškovima kad govorimo o ugroženim vrstama. A ako gledamo što se događa na području u, u vodama Cabo Verde, e, lokalni e, ribari oni ne ostvaruju viškove ulova. E, ulov tune Cabo Verde je znatno smanjen i bilo kakav pokušaj od strane e, komisije da tome stane na kraj nije bio uspješan. Autor studije e, zaključuje da sporazum o partnerstvu e, ne zaslužuje ime partnerstvo. To su vrlo teški zaključci ako pogledamo novi prijedlog komisije, on pokazuje da e, komisija nije mnogo e, naučila. E, tu trpe i riblji stokovi i ljudi koji tamo žive. Jako bi me začudilo jako bi me začudilo da mjere koje budu donesene budu dovoljne da se e, ova situacija prekine. E, e, može li nam komisija reći koji su bili rezultati prethodnog sporazuma? Što se dogodilo na području usputnog ulova? i e, što je s kočaricama na primjer e, ako pogledate e, sadašnja smanjenja i način na koji se to događa nismo se mnogo pomakli hvala gospođo Hizek kolega Kampo Mislim da je ovo dobar sporazum, kao što su kolege rekli. E, htio sam podcrtati činjenicu da često govorimo vrlo općenito o opasnostima za stokove. Tu moramo biti specifični, imamo podatke, moramo imati objektivne i specifične podatke, ažurne podatke. Mm, ako znamo točne podatke, ako znamo koje su stope ulova e, i ako znamo da se ne držimo održivih kvota, onda možemo e, postupati da to spriječimo. Hvala. želi li još neko uzeti riječ? Ako ne, onda ću sama dati komentar. E, mislim da je netko rekao da, da imamo više e, financija za produženje e VMS-a. Imali smo problema s kontrolom na ovom području. Da li i u tim nadzire i Cabo Verde? Možda nam možete malo više reći o tome E, kako se, o tome kako se poboljšava kontrola e, nezakonitog ulova. nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ulova. E, želite li elaborirati na to? Hvala lijepo. To je vrlo zanimljiv niz pitanja i komentara. Dotakli ste se niza e, e, e, točaka i mi smo se time bavili. Mnoge od stvari koje ste spomenuli su bile predmetom naših diskusija s vlastima Cabo Verde. Mi smo u novom sporazumu željeli baš riješiti problematična pitanja. O Izvjestitelj kaže da smo snizili e, pragove za e, ulov morskog psa. To je točno sa nižim pragovima onda možemo mjeru aktivirati brže. Prije smo gledali e, utjecaj na morske pse samo kod granice 80%. Sada to možemo napraviti ranije. Sada imamo bolji pregled i imamo manji rizik e, za e, morske pse. E, sporazum će se finalizirati do sredine 2016. Mi ćemo vam predočiti tu studiju. Prošli tjedan zajednička komisija razgovarala sa vlastima Cabo Verde i sa institutom za istraživanje e, mislim da ćete vidjeti da je vlada Cabo Verdea e, zadovoljna studijom i da je zadovoljna napretkom koji smo ovdje postigli. Čim e, ta izvještaj bude dostupan, mi ćemo vam ga poslati jer smo partneri u svemu tome. Što se tiče promatrača, to je područje e, koju pokriva tim e, e, ikata. Ikat određuje koliko promatrača ima na određenom tipu brodova. Mi slijedimo preporuke ikata E, mm, mm, e, i kad određuje mjere koje će ublažiti posljedice za razne vrste riba. E, FED, tehnika FED, to je naprava za okupljanje ribe, ima prednosti i nedostatke. Imamo, e, prikupili smo mnogo materijala e, koji e, prati što se događa s tim napravama za okupljanje ribe. O tome raspravlja također i ikat. U posljednjih nekoliko godina je tu došlo do napretka. Mi, kao što sam rekao, prikupljamo podatke o tomu. E, gledamo gdje se te naprave nalaze, koliko ih ima i koliko ulova ostvaruju. Sve se to integrira u dnevnicima e, koji se e, onda predočava tu. Želimo nastaviti s tim tipom informacija. Očekujemo da ćemo na e, e, narednim sastancima imati više informacija o tome. E, sada prikupljamo podatke i u naravno radimo sve u skladu sa uputama koje smo dobili. O višku ulova ovdje gledamo migratorne vrste E, za razliku od mješovitih e, sporazuma gdje imamo migratorne i lokalne e, vrste, ovdje gledamo naročito brancin i tunu. Tuna recimo plovi, pliva raznim vodama. Ovdje lovimo vrste Ovdje e, ću biti malo tehnički. U, mi smo u zelenom kvadrantu e, matrice. E, imamo instrument upravljanja, tu slijedimo matricu, gledamo smrtnost stoka u usporedbi sa maksimalnom održivo, održivom smrtnošću Onda gledamo ostatak e, stoka u usporedbi sa održavom biomasom. Ako je smrtnost e, je viša od kritične smrtnosti i ako je biomasa viša od održive biomase, onda smo u e, takozvanom zelenom kvadrantu kove matrice. U ovom slučaju smo još sada u sigurnoj zoni. E, tu smo u području gdje za ovu vrstu e, e, lovimo unutar sigurnih okvira. Komentar da, da imamo, da iscrpljujemo stokove, mislim da da to ovdje nije u pitanju. Govorimo također o kontroli, nadzoru i koliko se kontrole nadzora vršilo u prošlosti i sada. Mm, e, e, sa vladom Cabo Verde smo vidjeli da nemamo dovoljno kapaciteta za e, dobar nadzor i kontrolu. Međutim, da nismo podastrli podatke E, to nije točno. Mi e, šaljemo sve podatke vlastima Cabo Verde, a oni imaju poteškoće sa interpretacijom tih podataka. E, moramo osigurati da ti ljudi znaju raditi s podacima. To će ući, ta odredba će ući ili zahtjev će ući i u novi sporazum Um, e, da li smo radili na IUU, na nezakonitom, neprijavljenom i neregularnom ulovu. E, taj tim e, vrlo dobro radi. Mi tu imamo predstavnike i vlade Cabo Verde i Evropske unije tu moramo raditi u okviru eh, odredbi ikata eh, sve to mora biti koherentno i usklađeno da imali smo eh, misiju NNN i i njihovi su podaci uključeni u naš nadzorni rad Mislim da to poboljšava našu bilateralnu suradnju. Naravno da ima mjesta za napredak, ali ovakav sporazum je najbolji način da uprava Kaba Verdea dobije bolji uvjet u sve, uvid u sve ribarske aktivnosti e, u svojim teritorijalnim vodama. hvala. Možda gospodin Peter nešto dodati? Ne. Dobro. Ono vam samo trebam reći kako stvari stoje glede razmjene. Dakle, sa komisijom, to je danas, 33.2015. predstavljanje i nastaje izvješća i rok za amandmane 6. i 7. svibanj 2015. Zatim rok za ponošanje amandmana je 11. svibanj 2015. Glasanje na odboru 16. 17. lipnja 2015. i glasanje na plenarnoj bit će tijekom srpnja mjeseca plenarnog zasjedanja u srpnju 2015. godine. Ako nema daljnjih komentara, možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o partnerskom sporazumu, protokolu zaključenom između Europske unije i Republike Gvineje bissau 21. E, siječnja 2015. godine dobio je ovo izvješće, e, dobio je GUE. Gospodin Joao Ferreira je izvjestitelj. Danas ćemo saslušati izvjestitelja, u Sjeni, zatim komisiju i gospodinu Depiperu predajem riječ ponovno, a onda ćemo saslušati izvjestitelja. Hvala. Ovdje se radi o novom trogodišnjem ribarskom protokolu koji je potpisan i u 11. mjestu 2015. godine stupan se nagovor progovor koji je pregovaran, na kojem se pregovara već neko vrijeme, no mogli smo stvarno započeti s tim tek kad politička situacija u Gvineji Bisau e, bude popravljena i kada se ponovno uspostavi ustavni poredak. U lipnju 2014. godine mislili smo da bi se moglo nastaviti sa zaključivanjem protokola, tako da smo zatražili da se usvoji postupak, pregovarački postupak za ovaj sporazum koji je ispregovaran 2012. godine. Za europsku flotu ovaj novi obnova ovog protokola je dobra vijest, naime došlo je do prekida u velikoj, velikom području aktivnosti za cijele dvije godine i to je takozvani mješoviti protokol gdje imamo ne samo tunu, već i račiće, cefalopode i povrh toga svega, naravno tu su i e, plovila za ribaranje tunom. Ovo je važan protokol financijski gledano, jer e, tu se radi o 9,2 milijuna godišnje, od čega 3 milijuna su sektorska podrška i nadamo se da će ovaj novčani iznos biti koristi za vlasti koje u Gvineji Bisau nastoje ponovno uspostaviti stabilan sustav i ojačati sektor ribarstva. U sektorskoj podršci usredotočili smo se na održivo upravljanje, znanstvenu obradu podataka, i tako sanitarni nadzor i razvoj zanatskog ribarstva. Također pružam podršku znanstvenoj suradnji i želimo pomoći zemlji da se riješi ilegalnog ribarenja. Susreli smo se s predsjednicima vlade Gvineje Bisao prije nekoliko mjeseci. I otkrili smo da ovaj konkretni sporazumi da je odblok, deblokiranje prethodnog sporazuma bilo od ključnog značaja kako bi vlada gnebisao sao ponovno započela funkcionirati, jer ovo je za njih bio najbrži način da dođu do financijskih sredstava i da počnu gledati kako se gospodarski oporaviti. Ja neću skrivati da za vladu gnebisao E, da oni imaju jako velik e, posao pred sobom da se riješe svih ilegalnih aktivnosti, a im ne pomaže. Naime, e, njihova obala je velika, ima veliki broj uvala, plitkih, plitke vode, dakle raz, raz, Dakle, obala je jako razvedena. Mi imamo, evo tu imamo bilateralne sporazume i pružamo im tehničku potporu da vidimo kako im pomoći da nadziru tu aktivnost. Nadamo se da će to moći biti funkcionalno. U svakom slučaju ima još puno posla. Oni su jako voljni surađivati, suradnja je jako dobra, no i dalje ima puno posla, tako da se nadam da ćemo doći do sporazuma i da će ovaj protokol stupiti na snagu i da ćemo moći pomoći. Hvala. Hvala vam, sada predajem riječ. Ispričam se. Dajem riječ izvjestitelju, gospodinu Ferreri. Hvala, predsjednice. Europska unija ima ribarski sporazum s Gvinejom Bisao već od prije 30 godina. Prvi sporazum potpisan je 1980. ako se ne varam. Trideset i pol godina nakon potpisivanja prvog sporazuma, a imajući na umu da su ti sporazumi obuhvatili jednu dimenziju partnerstva ili barem možemo reći da ima dimenzija suradnje u određenim sektorima već više od 10 godina. Dakle, prvo pitanje koje si moramo postaviti dok radimo na ocjeni novog sporazuma i protokola, da li su sporazumi i protokoli dosadašnji ostvarili svoje ciljeve? Jesu li oni doista pružili taj doprinos koji su trebali pružiti razvoj ovog sektora ne i Bisao? Ja mislim da je odgovor očigledan. On je sam po sebi jasan. Ovaj sporazum, poput drugih, je katastrofalan. Jer nije ostvario nikakve ciljeve, sektorsku podršku, sve to pro... sve neuspjesi. Evo, uzmo samo činjenicu da 2010. godine vidjeli smo da je došlo do obustave isplate od strane Europske unije zbog nesposobnosti e, apsorpcije te sektorske pomoći. I ta obustava isplate je sama po sebi dovoljan dokaz tog neuspjeha, tako da bi trebalo tražiti i zahtijevati od Europske unije, odnosno Europske komisije, da budu puno obazriviji kako bi omogućili bolju apsorpciju sektorske podrške nego što je to dosad rađeno. Mi smo svjesni i upoznati s teškoćama s kojima je suočena ta zemlja. To je zemlja koja po indeksu ljudskog razvoja ili po drugim indeksima nalazi se jako nisko. To je jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta koja je izložena svim mogućim teškoćama koje podrazumijeva ta činjenica da ste najsiromašnija, jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu. Sektor poljoprivrede i ribarstva su od velikog značaja za njih. To predstavlja dvije trećine e, bogatstva zemlje a kao što smo rekli, krediti koji se toga tiču predstavljaju jako važan dio proračuna Gvineje Bisao. Tako da je ovaj sporazum od velikog značaja za Gvineju Bisao. No, s godinama sve se to svelo na transfer određenih iznosa kako bi se moglo eksploatirati prirodne resurse Gvineje A po našem mišljenju, trebalo se napraviti puno više kako bi se zanimčilo dobra sektorska podrška, prava podrška razvoju sektora. To je trebalo asocirati, povezati s razvojem sektora. Naime, brodovlasnici Europske unije su tijekom godina pokupili dodanu vrijednost, no dio tih financijskih sredstava mogao je biti od koristi za toj zemlji, možda stvaranju e, industriju u povojima, možda trebalo se omogućiti tim sredstvima stvaranje radnih mjesta, resursa, dodane vrijednosti tih resursa. Ja sam već 2012. godine poslao e, pismena pitanja Komisiji no odgovori nisu zadovoljavajući. Komisija je odgovorila da su određene mjere kako bi se pomoglo apsorpciji sektorske pomoći, ali mi možemo konstatirati na licu mjesta da su te mjere bile jako ograničene učinkovitosti, da ne kažem ništavne. Ja bih želio od komisije čuti više pojedinosti. Rek su da su u tijeku e, program suradnje s Gnejom u, u u sektoru eh, IUU ribarstva, u sektoru znanstvene suradnje. Htio bih čuti te dodatne mjere, malo više pojedinosti. Što se tiče IUU ribarstva, glede bilateralne suradnje i tehničke potpore, spominjane su neke mjere, ali htio bih dobiti dodatne pojedinosti o tim mjerama i o sadržaju tih mjera. Što se ostalog tiče, radilo se o tom sporazumu ili o nekom drugom, sistematski su, su upućene Europskoj komisiji preporuke od kojih tražimo da bolje definiraju mjere indikatore koji bi omogućili da se bolje prate učinkovitost svih tih e, sporazuma tijekom njihovog životnog vijeka, ukoliko se mogu tako izraziti. Dakle, te mjere, indikatori, ciljevi treba bi omogućiti tijekom trajanja sporazuma da se prilagođavaju mjere kako bi se uzelo u obzir potrebi i nužnosti kako bi se napravila adekvatna sektorska pomoć i bolja apsorpcija te sektorske pomoći. To bi trebalo uzeti u obzir i u ovom sporazumu. No moram reći da su nade s tim u vezi, barem glede ovog sporazuma prethodnog, dosta ograničene. Dakle, želim reći da je ovaj sporazum jako važan za Gvinej Bisao, ali je on važan i za brodvlasnike Europske unije. Rečeno je da se tu radi o mješovitom sporazumu, tu se ne radi samo o ulovu tune, već i o drugim vrstama koje su od velikog značaja za ribare raznih zemalja, i bilo bi poželjno da u roku od 3-4 godine ne budemo opet na istom mjestu kao i danas, kao što je u biti danas ista stvar kao i prije 30 godina. Hvala. Hvala, sada predajemo riječ zastupnicima koji žele javiti za riječ, te izvjestimo sjeni. Prvi... Hvala predsjednice. Hvala izvjestitelju. Hvala gospodinu De Piperu. Želim reći da kao što znate ovo je sporazum koji smo svi priželjkivali i koji smo obustavili zbog e, puča. kao što znate, evo ponovo se raspravlja o njemu. I to je jako važan sporazum za europsku flotu. Rek se da je jako važan za Španjolsku, ali ne samo za Španjolsku, već za cijelu europsku flotu. To je važno za cjelokupnu flotu koja e, ribari glavnošce. Dakle, to je važno i za e, flotu koja e, lovi tunu, rakove, i druge. Dakle, ja u svakom slučaju mislim da je e, po svim studijima ovo jako održiva stvar. I tim prije što se stalno ponavlja kako evropska flota u biti s ovim sporazumom smo dobili najbolju moguću najbolje moguće jamstvo za E, uspješan održiv ribolov. Ima jedno pitanje za koje se nadam da komisija može odgovoriti, a to je da li je to da li koristan sporazum za Gvineju Visao? Da li je koristan u ovom trenutku kada ima još određene političke nestabilnosti? Koja bi dodana vrijednost za njih bila u ovom trenutku? Da li bi bilo jednako e, korisno za njih kao za Europsku uniju. Iz toga bih želio čuti koliko misle da je ovo korisna pomoć, jer ovdje se radi o velikim financijskim izvorima i bilo bi dobro da su odkoristi za obje strane, za obje potpisnice, ne samo za Gvineju Bisao, već i za one koji će tamo ribariti. Dakle, možda možete odgovoriti na to pitanje. Hvala. Najša hvala, gospodin Peter Van Dalen. hvala predsjednice. Ja imam određenih e, dvojbi glede ovog sporazuma. Pretpostavljam da će Europska komisija ukloniti neke moje nedoumice kojeg sam čuo, protokol je bio e, suspendiran zbog političke situacije i sigurnosne situacije u kojoj je bila zemlja, a sada je opet taj isti sporazum e, vraćen. Pretpostavljam da ga treba e, uzeti zdravo za gotovo bez ocjene stokova, bez ikakve obrade novih podataka. Dakle, htio bih znati da li je tome stvarno tako, da će tome biti tako stvarno, jer protokol je suspendiran, pa je onda ponovno vraćen, ali bilo bi normalno da dođe do neke ocjene stanja stoka i onoga svega što je što se desilo među vremenu. Dakle, htio bih znati kakva je situacija s ovim novim sporazumom. Da su, oni, da su ovo samo neki odstaci koje zagrijavamo, podgrijavamo ponovo. Eto, htio bih čuti odgovor na ta pitanja prije nego odgur, od, mogu iznijeti svoje mišljenje. Hvala. Gospođa Glera Najljepša hvala predsjednice. U ime mog kluba zastupnika, kluba zastupnika SND i u svojstvu izvjestiteljicu Sjeni želim iznijeti nekoliko komentara podržam ovo što je gospodin Mato rekao, ovo je jako važan sporazum. Što se mene tiče, on je jako važan za obje strane. Mislim da on, da će on pomoći, da može pomoći u veliko konsolidiranju demokracije u ne i Bisao. Novci će im moći pomoći, a koliko nisam krivo pogriješila, tu su 3 milijuna eura namijenjeni samo sektorskom sektor sektoru ribarstva u Gvineji Bisao, tako da je to jako važno za Gvineji Bisao. Kod njih je došlo do obustave demokratskog postupka, demokracije, sada evo, Europska unija može pomoći nekim instrumentima, jedan od njih je ovaj sporazum. Dalje, ovo je od velikog značaja za Europsku uniju, za neke države, kao što je moja država Španjolska, Francuska, Portugal, Italija i Grčka, i za njih je to važno za niz e, raznih vrsta ribarenja, bilo da se radi o tuni, o rakovima, o demerzalnim vrstama. Dakle, ovo je sve jako relevantno i sporazum sam je jako relevantan. Naime, oni su bili isključeni iz Mauritanijskog e, sporazuma i taj dio flote dobit će veliku podršku upravo posredstvom ovog sporazuma. To će biti od velike koriste za njih. Ne slažem se sa stavom izvjestitelja koji kaže da bi to moglo imati katastrofalne posljedice ja mislim da bi ovo mogla biti prava prilika i da će neupitno doći do poboljšanja situacije. Međutim, kao što rekao, evo, moj klub zastupnika radi na tom i želimo da se da dođe od obostrane koristi zahvaljujući ovom sporazumu, da to konsolidira demokraciju i da poluči korist za spom, malo prije spomenute zemlje članice Europske unije. Hvala. Hvala gospodin Milan Mon. Hvala. Ja ću se nadovezati na kolegicu koja je govorila prije mene na kolegu Mato. Mislim da je riječ o važnom sporazumu. Govorimo o 9 milijardi eura na godinu. tu je još jedna ono, stvar koju želim naglasiti. Govorimo i o ribaricama koji su izbačeni iz tamošnjih teritorijalnih voda, koji su lovile glavonošce, pa me zanima kako je situacija riješena s tim pitanjem vezano uz konsolidaciju demokracije u toj zemlji i vezano za ovaj sporazum. Čestitam komisiji na ovom sporazumu i drago mi je što vidim da nastavljaju raditi eh, na poboljšanju suradnje sa trećim zemljama. Riječ je o zemljama koje dobivaju značajne iznose novca koje bi se mogli koristiti za bolji nadzor, a na koncu od kojih ima koristi i naša flota koja lovi u tim zemljama. Hvala vam. Hvala vam, ja nešto želim dodati o ovoj raspravi. Kao što ste rekli gospodine Depuper, Mm, suočavamo se sa brojnim izazovima vezano uz Gvineju Bisao. kako su već istaknuli kolege, to je područje u kojem je teško uspostaviti kontrolu, potrebna je veća transparentnost vezana uz dozvole, uz kontrolu. Također trebamo vidjeti kakva je situacija sa sankcijama. Znam da je došlo do povrede, do kršenja od strane kineskih brodica li realistično misliti da će Gvineja imati potrebne e, vještine da uspostavi kontrolu tamo gdje je ona potrebna? To je moje pitanje. Vama te vam dajem riječ kako biste odgovorili na, kolege, na pitanja i primjedbe kolega iz odbora. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Odgovarajući izvjestitelju, pa potom ostalim zastupnicima. Što reći? Riječ je o zemlji koja je imala groznu vladu. To je propala država. Sad imamo tamo na vlasti novu vladu koja pokušava izgraditi državu. Je li savršena? Nije. Očito nije. Kada sam čuo što govori izvjestitelj, rekao sam pa da, to je doista tako. Postoji stanoviti rizik da moramo pomoći, moramo pomoći vladi da se uhvati u koštac s tim. Imamo sastanke s njima, dogovaramo se vrlo otvoreno, radimo s njima na izgradnji kako bi oni bili kadri upravljati, kako bismo im dali pristup VMS tehnologiji, kako bi oni uspostavili ponovne patrole. Međutim, doista svašta se događa i otkud početi u takvoj situaciji. Nego morat ćemo pomoći izgradnju ovog sektora, ali to uz dobro upravljanje, to treba tim sektorom, to će pomoći uspostavi bolje vlasti. Mogu li oni sve to apsorbirati? Nadamo se, pomoći ćemo im i pri tome. Moramo malo pogledati što se sve može učiniti. Odgovarajući na pitanje zastupnika Vandalena, je li ovo sporazum koji smo evo sada uzeli s jedne police, ponovno zapakirali i izradili prijedlog, pa suočavali smo sa sljedećom situacijom. Došla njihova vlada i rekla možete li nam pomoći. U takvim okolnostima bilo bi cinično reći da, pomoći ćemo vam, ali prije ćemo tražiti od vas novi mandat, ponovno se proučiti, imat ćete rezultate za koju godinu, a u međuvremenu pokušajte preživjeti sami. To bi bilo cinično s naše strane. Dakle, prethodna komisija je poduzela rizik i rekla ovakva je situacija, možemo im sada pomoći. Uzet ćemo obzir određene rizike, ali time ćemo se baviti tijekom procesa i to je upravo sad ovo što radimo. Dakle, to znači da nemamo nikakve informacije o ribljim stokovima. Ne. Imamo, dakako, znanstvene analize. Imamo studijsku skupinu CECAF koja radi unutar svjetske organizacije e, za hranu. Dakle, nije da ne znamo ništa. Ne možemo vam sada dati točne podatke, ali s onim što znamo neće biti problema održivosti ovih stokova. Dakako, ne znamo što se dogodilo u prethodnom razdoblju kada se nije ribarilo od, kada su ribarile neke druge flote, kao što ste vi rekli, gospođo predsjedavajuća, ne znamo što su oni učinili, a to ne zna ni tamošnja vlada. Ali sada s ovim sporazumom ovo najbolja šansa za trenutnu e, vlada da ste hotio koštati s ovim pitanjem. Da, riskiramo, nešto riskiramo, ali imamo pokazatelje da ovo ide u dobrom pravcu i ovo je prilika i za njih da oni ponovo pokrenu svoju, funkcioniranje svoje države. I evo, to je ono što sam htio dodati po ovom pitanju. Hvala vam. Prepostavljam da želite zaključiti, dati nam neke, neke zaključne ovdje misli. Da. Tako je. Kolege su iznijele svoju, svoju zabrinutost, svoje mišljenja, to sve u obzir kada budem radio na izvješću, a komisiji želim reći da kada sam kritizirao rezultate kada je riječ o sektorijalnoj suradnji, to se ne odnosi samo na zadnjih nekoliko godina. Mi imamo ovakve sporazume u različitim oblicima počeši od 1980. Dakle, govorimo 35 godina ovakvih sporazuma. Dakle, moramo pogledati koji je globalni ishod tih eh, sporazume, mislim da on nije zadovoljavajući. Da, Gvineja bi je prošla kroz neke teške faze tijekom ovih 35 godina, ali imali su i razdoblje relativne stabilnosti, a opet ishod sektorijalne pomoći tijekom cijelog tog razdoblja je katastrofalan kada ga usporedite sa ciljevima koji su zadani, a to je pomoći sektoru da se razvije. Međutim, Mislim da je komisija iskrena. Nemamo, eh, ne možemo se sada busati prsa sa dosad postignutim i provedenim sporazumom. I to će se naći u mom izvješću i nadam se da će se stvari promijeniti. Hvala vam, hvala svima koji su sudjelovali u ovoj zanimljivoj i važnoj raspravi. Dakle, imali smo prezentaciju komisije i razmjenu mišljenja. Imat ćemo još jednu razmjenu mišljenja 13. i 14. travnja. Potom predstavljanje nacrta izvješća 16. odnosno 17. lipnja. Rokovi za amandmane, to je 18. lipnja a glasovat ćemo u odboru 15. ili 16. srpnja, a u plenarnoj ćemo glasovati u rujnu ove godine. Idemo dalje na iduću točku dnevnog reda, to je točka broj 9, ribolovne mogućnosti u vodama Evropske unije, ribarskim plovilima koje plove pod zastavom Venezuele u isključivom gospodarskom pojasu uz obalu Francuske Gvajane. Izvješće dodijeljeno klubu GUE. Zastupnik Joao Ferreira je izvjestitelj. Poslušat ćemo prezentaciju ovog sporazuma od strane komisije, te ćemo potom razmijeniti gledišta. Gospodin Depoper opet ima riječ. Izvolite. Uh, Hvala vam. Riječ o drugačijem tipu sporazuma nego što su to bili prethodni. Objektivna situacija je takva da u Francu, morima Francuske Gujane imamo uh, ripu, ali nemamo vlastitu flotu. Dakle, tamošnja vlast godinama traži od Venezuele da tamo izlovljava e, ribu, tamo se obskrbljuju na taj način lokalni prerađivači, a to pomaže i turističkom sektoru u toj zoni Karibima. Imamo riblje vrste koje se tamo redovito izlovljavaju. Imamo jednostrane izjave koje se tiču činjenice da je Venezuela imala dozvolu ribariti u, tom, u tim vodama, tamošnjim vodama, to, tim smo se složili, međutim došlo je do sukoba kada je riječ o pravnoj osnovi ovakvog prijedloga i to između raznih institucija. Mi smo rekli da je o međunarodni sporazum koji se mora temeljiti na članku 43 sporazuma. Vijeće je pak reklo ne. Ovo je odluka o ribolovnim mogućnostima, to je u nadležnosti vijeća, dakle mi odlučujemo. Dakle, razilazimo se u mišljenjima, išli smo na sud. Sud je odlučio ako mogu reći, u našu korist. I to je ono dakle, za, što smo se, za se parlament zalagao i opet smo sada na početku na istom prijedlogu, ali sa različitom pravnom osnovom koja je po nama sada odgovarajuća. Dakle, mislim da ne bi se trebali imati problema sa ovim. Hvala vam. Jako nam je dobro poznat slučaj Venezuele. Dajem riječ e, gospodinu Ferreiri. Hvala vam. Kao što je predstavnik komisije već rekao, imali smo ovaj institucionalni, sukob koji je rezultat različitog tumačenja vijeća osnivačkih ugovora. A to se trebalo odavno riješiti. Jug dugo je venecuranska flota ribarila u vodama Francuske Gvajane. To je jako važno za tamošnju industriju. Imaju koristi i u Venezuela da kako ima koristi od tog izlova. Važno je da je on održiv. Vi su se poštovale evropski, evropski propisi i zakoni. Kada je riječ o izvješćavanju veličine mreža, iskrcaju i slično. Dakle, u interesu je svih da se nadiđe ovaj sukob, te da se nastavi s svojim aktivnostima na jednak način kao što to bilo do sad. Dakle, do sad nismo imali problema, sad imamo odgovarajući pravni okvir, da s time nastavimo. Hvala vam. Dakle, riječ kolegama, izvolite, zastupniče Mato. Hvala vam. Ma, možemo o ovoj temi govoriti ili mnogo ili malo. to odlučujem biti kratak. Mislim da je predstavnik komisije bio vrlo jasan pravna. Osnova treba biti članak 43 stavak Dva To je ono što smo mi stalno govorili i to se sada dovelo do ovog sporazuma. Ono što moramo napraviti je nastaviti na ovaj način. Istina je imamo odluku vijeća zbog kojeg zbog koje mi je drago. Tražili smo od predsjednika Šulca da se sada nastave što je brže moguće na ovom pitanju i nadam se da neće biti dodatnih klopki od strane vijeća te da ćemo moći odmah dati zeleni svjetlo, zeleno svjetlo ovom sporazumu. osim toga htio bih eh, da se u buduće ovakve situacije izbjegnu kada je riječ o sličnim sporazumima. Hvala vam, gospodin Korbet. Thank you. Um, Hvala vam. Ovo je dakako sporazum koji se razlikuje od onih o kojima smo prethodno govorili. Govori se dakle obrnuto slučaju o stranim plovilima u našim teritorijalnim vodama. Nakon onoga što je rekao izvjestitelj, ovo je sporazum koji je dobro funkcionira u prošlosti i drago mi je što možemo nastaviti na, radu, na raditi na ovom pitanju na osnovu nove, nove pravne osnove. Dakle, čuli smo da komisija bilo pravo, a vijeće ne. I drago mi je za ovu institucionalnu pobjedu parlamenta. Mislim da je ovo dobra referenca za budućnost. Yes, I don't see any other colleagues wish to... Ne vidim da, da se netko drugi želi još javiti, odnosno uključiti u ovu raspravu. Gospodine Depoper, želite li vi nešto dodati? Ne. Dobro, znači jasna je situacija. Gospodine Ferreira, vi? Bilo tko? Dakle, predstavljanje nacrta izvješća 6. i 7. svibnja ove godine. Rokovi za amandmane kraj svibnja i glasovanje u odboru 16. ili 17. lipnja. Da, izvolite. Ako ovo pitanje nije kontroverzno, možemo li ubrzati stvari? Dam riječ izvjestitelju. Da. E, ja sam već pitao tajništvo. Nema problema za nas u vezi s ovim pitanjem. Može ići, možemo nastaviti što je brže moguće. Možemo preskočiti neke faze. Nemam zbilja s time problema. čini se da je to pitanje vezano uz prijevode. Potrebno je neko vrijeme, dakle, da se oni dovrše. Oni će pokušati ubrzati stvari, mislim. Gospodine Mato, pa, samo sam htio reći, kao izvjestitelj iz Sjene za ovo izvješće, da bi bilo dobro ovo završiti što je prije moguće. Drago mi da se slažemo po ovom pitanju. Idemo na iduću točku dnevnog reda ukoliko nema više primjedbi. Dolazimo na točku broj 10, to je trgovina proizvodima od tuljana. Ovo izvješće je dodijeljeno klubu EPP na sastanku u veljači ove godine. Gospodin zastupnik Carlos Iturgajz je imenovan za izvjestitelja. O, sad ćemo čuti predstavljanje komisije te održati razmjenu gledišta. Dajem riječ predstavniku komisije, a potom ćemo čuti izvjestitelja. Mrs. Leipold or Mr. So, uh, yes, uh, Mr. Uh, gospodin Lukas ima riječ. Izvolite, imate riječ, gospodine. Hvala lijepa, predsjednice. dobar dan svima. Htio bih ukratko predstaviti nacrt predloga zakona to je e, poseban nacrt e, on je rezultat ne političkog procesa već e, zakonodavnog procesa Norveška i Kanada su nas tužile Međunarodnom trgovačkom sudu u Ženevi i kao rezultat ovog sudskog postupka imamo određene zakonske postupke koje moramo poduzeti. Imamo i pravni rok e, kako bismo e, primijenili e, odluku. taj međunarodno obvezni rok je listopad ove godine. Što je rekla Svjetska trgovinska organizacija u ovom slučaju? U prvom redu oni su podržali zabranu trgovanja proizvoda od e, tuljana općenito to je bila pobjeda za nas jer je to bio cilj Kanade i Norveške e, željeli su da mi e, ukinemo ovu zabranu u potpunosti ali VTO je naveo dva izuzeća Prvo je e, upravljanje morskim resursima, e, trgovanje proizvodima e, koji su rezultat malih pogona, a drugo je bilo izuzeće Inuit, izuzeće za proizvode koji su dolaze od plemena Inuit Imamo dva razloga e, zbog kojeg je e, izuzeće Inuita e, sukladno, nesugladno jer ne odražava dobrobit životinja koji su proizvod lova inuita a ne poštuje zabranu i, i postoje ograničenje između e, inuit, lova inuita i komercijalnog lova. I e, VTO je rekao da je to e, inkompatibilno. Nakon što smo nastojali zaštititi zabranu i izuzeće u vto mi smo usvojili jedan tehnički kiruški pristup kako bismo e, proveli odluku VTO-a. Htjeli smo e, usvojiti e, pristup koji ne dira u AKI koliko god je moguće. Primijeniti samo odluku o promjeni osnovne uredbi do najmanje moguće mjere kako bismo ovaj spor okončali. Imali smo jedan kiruški pravni pristup tome. Mm, što je rezultiralo u dvije, dva tipa promjene koje smo predložili? Prvo je brisanje, uklanjanje e, u izuzeća e, upravljanje e, morskim resursima. Tu odluka VTO-a nema mjesta ona to ne može odrediti jer e, VTO je osporavao raison d'être izuzeća. On nije prihvatio e, činjenicu da upravljanje morskim resursima i taj lov da je on e, ne, nekomercijalan i da ga treba razlikovati od komercijalnog lova u Kanadi. Tu nismo morali Morali smo brisati to izuzeće. Situacija je različita od e, izuzeća Inuit. Tu možemo e, primijeniti odluku VTO-a. Uvest ćemo e, zabrinutost za dobrobit životinja u, u isključenje. Mi smo tu odre, upotrebili jednu drugu formulaciju i drugo, uključili smo e, mehanizam zaštite e, koji će e, ograničiti uvoz od lova inuita ako se smatra da to postaje komercijalno, da taj lov postaje komercijan. Sa te, tim tehničkim pristupom primjeni time smo zadovoljili ovaj rok dok, u listopadu. Biće mi drago da vam dadem sve ostale informacije koje vas zanimaju. Hvala lijepo. Sada ima riječ i gospodin Iturgajz, izvjestitelj. Hvala predsjednice. Ovdje imamo jednu neugodnu situaciju. Nakon što smo saslušali komisiju, Imamo još nekoliko točaka, to e, e, izgleda da je došlo do greške. Izvještaj je e, došao u naš odbor. Sada čujemo da govorimo o elementu međunarodne trgovine. I trgovina kožama tuljana, krznom tuljana. Odbor za ribarstvo nije nadležan za to pitanje. U, skladu s, poslovniku, s poslovnikom e, parlamenta anex aneks 7 e, nadležnosti odbora tu mi nemamo nadležnost to mi je reklo tajništvo ako imamo izlaz iz ove situacije, onda to možemo pogledati, možemo vidjeti kako e, se baviti tom temom. Recimo, možemo imati izvještaj na vlastitu inicijativu, možemo imati e, raspravu o tome. To je e, možemo o tome raspraviti sutra na sastanku koordinatora. I, a onda e, možemo natrag doći na sastanak e, odbora. Mislim da je to razumno, razuman pristup. Onda ćemo o tome raspraviti sutra na sastanku koordinatora. Jer možda nećemo imati mišljenje. Jer naš odbor uopće nije za to nadležan. Gospodin Torvalds ima e, riječ. Izvolite. Hvala e, e, na švedskom, a sad ću nastaviti na engleskom. Ovaj je prijedlog problematičan. E, on je problematičak iz mnogo razloga. On ne identificira pravi problem koji imamo s tuljanima na području Baltika. Mi ih lovimo, Mm, ali ih onda e, e, spalimo ili bacimo. A to je <laughs> užasna glupost. Mm, ovdje nemamo argument da mm, da da ne poštujemo odluke VTO-a. Ali komisija mora E, dati VTO svoje vlastite e, e, argumente. Morski se resursi moraju koristiti. Mi, mi ovdje ne argumentiramo o tuljanima iz moralnih razloga. Mi smo s tuljanima postupali vrlo nemoralno do sada. Imamo sada populaciju tuljana od otprilike 40 tisuća na Baltiku. Mm, a e, tuljani se love na Baltiku e, već 2000 godina. Netko ko sjedi za uredskim e, stolom i piše nešto što miriši na na ulje za čišćenje e, stola. Mi ne smijemo piti takovo ulje, ono smrdi. Izgleda da ovdje imamo razmjenu mišljenja. Nije sigurno da ćemo imati to mišljenje, ali mislim da naši kolege moraju o tom govoriti. To je važno. Gospodin Kun ima riječ. E, o toj temi. Mislim da e, možemo tu e, govoriti o stavku jedan, nadležnost. Mi smo u Njemačkoj tu uvijek jako precizni. U odboru za ribarstvo imamo odgovornost. U prvom redu prema inuitima prastanovnicima eh, Grinlanda koji imaju tradicionalni lov na tuljane. Imamo sporazume sa Grinlandom eh, o ribarstvu, oni imaju veliku autonomiju tamo. I eh, mislim da nije samo potrebno da tamo radimo održivo kod sporazuma između Europske unije i Grinlanda e, e, nego da, da dademo Inuitima i u šansu da prežive u budućnosti. Stoga vjerujem da je potrebno e, da ovdje nađemo neku stručnu uredbu, neki stručan propis o do kojeg ćemo doći raspravom. Stoga e, e, moraju o tome raspravljati oba odbara. Ako inuiti e, ne mogu se baviti tradicionalnim lovom, onda će nestati sa Grenlanda jer od toga žive. Oni moraju prodavati te kože kao što to čine tisućama godina vidjet ćemo kako će ta populacija se ponašati. Imamo i probleme sa lososima. Mm, o tome smo već raspravljali, o lovu na losose. E, dakle, Mislim da i u ovom odboru moramo o tome raspravljati. Hvala lje. E, gospođa Hezekamp ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Cijenim e, što je komisija e, se e, počela baviti ovom temom. E, mislim da i ovaj odbor e, mora o tome raspravljati. Mm. Lov tuljana na Baltiku, na primjer, je isto tema koja nas zanima Mislim da mi ovdje u odboru nećemo govoriti o lovu na kuniće, ali tuljani nas zanimaju. Sada riječ ima komisija e, da odgovori na ove komentare i pitanja. Izvolite. Hvala lijepa. E, dvije stvari e, koje sam zapisao. Prvo je kritika ovog brisanja e, izuzeća o morskim resursima. Mi smo se jako borili za, ovom, e, e, za ovo izuzeće. Sve smo pokušali da obranimo ovo izuzeće, ali VTO nas nije slijedio. Rekli su da je to odrodba koja diskriminira kanađanje, kanadske lovce Mm, e to e, e, svi se pravni eksperti mm, stručnjaci slažu s tim da izuzeće treba brisati što se tiče važnosti održavanja izuzeća za inuete mi se potpuno slažemo s tim mm, jedan od e, vodećih smjernica u e, pripremi ovog prijedloga jeste da održimo ovo izuzeće e, za izuzeće za Inuite i u Kanadi i na Grenlandu što bi značilo da važan dio ove zabrane za tuljane će se održati, ali istovremeno će se odluka VTO što se tiče prijašnjeg e, izuzeća kao diskriminatornog da će se to odraziti. E, vodeća smjernica je za nas jeste da to izuzeće održimo za Inujete. Hvala lijepa. E, gospodine Iturgajs, želite li dati neke zaključne primjedbe? Htio sam podcrtati još jednom da e, je bolje da o tome odluče sutra koordinatori i onda ćemo prihvatiti tu odluku pa ćemo vidjeti kako ćemo postupati. E, I imat ćemo tu diskusiju Mislim da ćemo sutra imati dobru diskusiju o tome i odlučiti. Hvala lijepa kolege. I zadnja točka na dnevnom redu. Broj četiri. E... Radi se o potencijala istraživanja inovacija u plavom gospodarstvu radi otvaranja radnih mjesta i rasta odbor e, odgovoran za ovo pitanje ITRE na sastanak koordinatora 21. siječnja 2015. godine. E, mišljenje je dodijeljeno klub zastupnika SND. Gospođa Izabel Toma imenovana mjesto izvjestiteljice. Mi smo imali razmjenu stavova sa sudionicima e, u izradi mišljenja i komisijom u veljači 2015. A danas ćemo imati izlaganje nacrta mišljenja te ćemo odrediti rokove za amandmane. Dajem sada riječ gospođi Toma, našoj izvjestiteljci, zatim i drugim zastupnicima koji se žele javiti za riječ. Dakle, molim vas, izvolite gospođo Toma. ne hvala predsjedavajuća. Ovdje se radi o izvješću parlamenta na temelju komunikacije komisije i s tim u vezi želim pozdraviti napore koje je komisija uložila baveći se pitanjem plavog rasta sad je odred... imenovala jednu istraživačku skupinu koja se bavi unutar eh, opće uprave Rešerš novu skupinu istraživačku koja će se baviti dakle plavim rastom i to samo pokazuje koliko im je stalo do toga i želimo im zahvaliti i pozdraviti ih. Što se tiče ovog mišljenja koje za koje sam zadužena i koje predstavljam. No, mi nismo jedini e, odgovorni za to, dakle kao što ste rekli odbor ITRE je zadužen u biti za to. Ono što vam predlažem jeste da slijedimo komisiju u svojoj želji da pređe s riječi na nakon što, se, što su opisani svi potencijali plavog gospodarstva u njihovom prethodnom, prethodnoj komunikaciji. Dakle, sada su se osvrnuli na prepreke glede skupljanja podatka podataka informacija, istraživanja i financiranja i trebalo bi podržati dakle, komisiju s tim u vezi i trebamo vidjeti koji su danas glavni, koje su glavne prepreke koje sputavaju izbijanje tog plavog gospodarstva i tu su dakle između ostalog pitanje prikupljanja e, podataka i potreba. No prije toga, što se tiče mog mišljenja, poslije nekoliko elemenata na koje želim inzistirati. Komisija ne iznosi definiciju plavog gospodarstva. Mislim da je to nužno. Nije nužno da ta definicija bude iscrpna. Čak i ako napravimo otvorenu definiciju kojoj se može još nešto pridodati, mislim da je nužno da e, gospodarstvenici mogu utvrditi da su nazočni tome svemu. Mislim da je to stimulirajuće, da to otvara veće perspektive, a ne samo e, ono što se podrazumijeva do sad, e, dakle, pomorska biotehnologija i e, obnovljive morske, ob, morske izvori energije. Zatim treba, trebamo imati na raspolaganju neke brojeve, treba e, se baviti prikupljanjem, obradom i objavljivanjem podataka. Mi bismo htjeli ići korak dalje, biti konkretniji, željeli bismo da se komisija upusti u posao planiranja i to do 2020. Dakle, htjeli bismo da kažu da evo, do 2020. godine ćemo staviti na raspolaganje toliko sredstava za prikupljanje podataka i ciljamo te i te podatke. Jer kad se kaže podaci, to može biti sve i svašta. Dakle, možda bismo i njih trebali definirati, barem ove fizičke, pomorske podatke. Evo, uzmimo za primjer e, investitor koji se bavi e, pomorskim e, energijama, dakle ako nema dubinu E, mora e, informacije o strujama i još što šta, on mora sam napraviti sve to, a možda je to već netko drugi radio, možda je to čak i financirano strane Europske unije, dakle treba definirati koji su to prioritetni podaci koje treba prikupiti i onda se dati na raspolaganje sredstva za prikupljanje tih podataka. I dalje što se tiče ovih podataka i što se tiče e, objavljivanja podataka i pozdravljam ideju platformi za objavljivanje. Dakle, trebalo bi da programi koje je Europska unija financirala da budu u najmanju ruku javno dobro, dakle da se to ne financira svaki put na novo, ovisno o projektima investitora. Dakle, tu bi smo imali vjerojatno posao pravne prirode kako bi to sve moglo, e, ti podaci mogli e, postati javno dobro, barem što se tiče ovih e, projekata koji su financirani od strane Europske unije. I dalje što se tiče podataka, dakle stvar je lakše reći nego uraditi, ali ako ne harmoniziramo, ako ne uskladimo sve te sustave prikupljanja i obrade podataka, bit će jako teško to staviti na platformu i naravno objaviti. Dakle, tu imamo jedan prethodni rad na tome inzistiram tim prije što sam na jednom drugom izvješću bila e, zadužena za mišljenje, dakle o e, pomorskom planiranju i tu se vidjelo dakle granične pomorske oblasti, koliko smo tu posla imali za usklađivanje tih podataka i obrade podataka, već tada smo imali tu vrstu problema, tako da mislim da bismo sada trebali preći na jedan znanstveni pristup i da to treba pokrenuti komisija. Izlazim sad iz oblasti podataka. Treći element e, u vezi s kojim želim inzistirati, to je pitanje namjenskog financiranja. Zašto? Pa danas ima malo financiranja za, za istraživanje, iz nekih proračunskih linija za energetiku, malo za istraživanje, malo financiranja možemo povući iz e, instrumenta za povezivanje Europe, ali to su često neke relikvije financiranja. Zato bih htjela preporučiti da imamo namjenski fond za financiranje tog pao gospodarstva i I zatim zadnji element na kojem želim e, inzistirati, to je obuka, obučavanje. Komisija je inzistirala na obučavanju na e, visokoj razini, ali treba znati da kako bi gospodarstvo zaživjelo, nije samo visoko obrazovanje važno, tu imamo na svim razinama e, od mornara, tehničara, mislim, Ukratko, na svim razinama organizacije rada unutar te plave industrije imamo potrebe za obučavanje, dakle ne trebamo se ograničiti na tom viskom obrazovanju i Europska komisija treba poduprijeti osposobljavanje za sve e, sektore aktivnosti koji su s tim u vezi. Hvala. Hvala vama. Sada predajem riječ kolegama koji se žele javiti za riječ. Gospođa Nikolaj. Hvala. Najprije želim čestitati Izabel na njenom poslu. Također slažem e, što se tiče definicije pla gospodarstva, slažem se da ta definicija nije jasna. Znam da nam je potreban jedan širok prostor za inovaciju, ali trebamo jedan koncept malo jasnije izraziti. Jer u suprotnom to će biti tema za konferencije i seminare, ali nama nisu potrebna teorijska razglabanja. Druga točka koju, na kojoj želim inzistirati jeste nužnost jasne vizije o proračunu vizije komisije. Ako nemamo nikakve jasnoće s tim u vezi, onda upadamo u ovaj rizik koji sam prethodno najavila. Podržavam isto tako nužnost baze podataka, stvaranja baze podataka, jer to je ono što je jako važno kako bismo organizirali plavo gospodarstvo, dakle moramo imati pregled podataka koji su u mreži, jer u suprotnom to bi moglo biti jako skupo i obeshrabriti ulagače. Isto tako bismo trebali razgovarati o pristupu tim podacima, oni bi trebali biti e, javni i slobodni ako budemo uvodili neka ograničenja glede pristupa tim podacima, onda to sputava mogućnosti razvoja. Uložio sam jedan mali amandman glede datuma koji ste predložili, ali općenito se u potpun slažem sa izabelenom vizijom ove teme. To je dosta važno, malo vizionarski, ali moramo jednog dana početi. Najpša hvala. Gospođa Montero de Aguiar. Hvala predsjednice, kolege. Želim čestitati gospođi Toma. Na mišljenju koje nam je Tu je napravljena prava sinteza svih onih stvari koji nas brinu i to je transverzarno izrađeno i tiče se dakle plavog gospodarstva. Ovdje je pokriveno 5,4 milijuna e, radnih mjesta, nekoliko milijardi eura godišnje. I u ovim projektima koji su u tijeku postoji još manevarskog prostora kako bi se unaprijedio, poboljšao taj rast i zapošljavanje Integrirana pomorska politika nastojala je pružiti odgovore svim izazovima s kojima se suočavaju gradonačelnici Europe, zagađenje, okoliš, razvoj obala, na, granični nadzor, novi vidovi aktivnosti poput offshore energije, akvakultura ili pomorski i obalni turizam. Puno je bilo riječi o potencijalima plavog gospodarstva, ali mislim da e, imamo još puno toga za uraditi kako bismo ga u potpunosti razvili. Treba potaknuti pomorske aktivnosti, tako da trebamo svi zajedno u tom smjeru raditi. Mislim da moramo imati strateško planiranje za ovo plavo gospodarstvo, znati koji su načini financiranja na raspolaganju, o čemu je govorila gospođa Tomaj, u potpunosti u pravu govoreći da bi ta izravna financiranja trebala predstavljati pravi učinak vijanske poluge kako bi se do 2020. pokrenulo plavo gospodarstvo. Oni svi moraju dobiti svi ti projekti moraju dobiti pomoć od Europske investicijske banke. Isto tako trebamo aktivirati privatni sektor kao što je to slučaj za Europski fond za strateška ulaganja. Tu je također i enormni potencijal akvakulture, brodogradnje, vjetroenergije na moru i isto tako jednog jako važnog sektora koji sam spomenuo, a to je obalni i pomorski turizam u to treba ulagati. U biti tu su tisuće projekata u cijeloj Europi, ali ono što je najvažnije jest znati koji su najvažniji. Na koje od njih treba ulagati kako bismo poboljšali gospodarski rast? I zapošljavali mlade, a to je jedan od tih transversalnih problema. Tu su onda i novi ideje, novi projekti, novi načini razvoja tih aktivnosti. Projekti mladih koji su nam pokazali da imaju želju za poduzetničkim radom. Treba poduprijeti mlade poduzetnike i njihove aktivnosti. Uostalom, oni su pokazali velike sposobnosti kreativnosti veliki broj startupova u tom sektoru upravo plavog gospodarstva i upravo na to se trebamo usredotočiti i pomoći im. Oni bi trebali dobiti financiranje e, Business Angelsa ili e, rizičnog kapitala, investitora u rizični kapital. Dakle, neću duljiti, samo želim reći da e, bi trebalo uložiti određene amandmane kako bi se obogatilo dodatno ovo mišljenje jer mislim da zajedno možemo dati svoj doprinos da se još više iskoriste potencijali plavog gospodarstva, to je akt, dinamičan sektor, sektor koji može zapošljavati i poboljšati živote e, našeg stanovništva. Hvala gospođo Kamp. Najpša hvala. Naši oceani i mora važan su dio naših života. Oni nam pomažu i što se tiče gospodarstva i što se tiče razonode, predivni su i hrane nas. Moramo biti obazrivi prema njima, oprezni. I ovdje se govori o potrebi svih potencijala kako bi se izvukao, izvukla i do zadnje trunke koristi od mora. Dakle, ovdje se govori o dodatnoj eksploataciji. Čitajući ovo izvješće i nacrt mišljenja o plavom gospodarstvu, ovdje se samo radi o plavom rastu. I to me podsjeća novog zavjeta i prispodobe o kruhu i ribama. Ne možemo imati neograničen e, rast na ograničenom planetu. Bio taj rast, odnosno planet zelen ili plav, ali ja ne vjerujem u čuda, ne vjerujem Ne vjerujem u taj plavi rast. Moramo diversificirati svoje aktivnosti. Cilj sam po sebi ne smije, rast ne smije biti sam po sebi cilj. Gospodarski rast mora biti utemeljen na poštivanju našeg planeta i njegovih ograničenja. Tako da vas molim sve i pozivam da ne budete više zahtjevni i da ne tražite stalno više rasta i više svega bez ikakvih ograničenja. Bilo bi možda bolje da gledamo na od, da se osvrnemo na održiv način korištenja oceana, mora i našeg planeta i, poštujemo njihova ograničenja. Hvala. Hvala gospodin King, predsjednik komisije, ima riječ. Uh, um, Hvala vam. Ukratko ću odgovoriti na primjedbe koje su iznesene. Prije svega važno reći koji je kontekst ovog pitanja. Imamo, kao što smo čuli, veliki potencijal za eh, razvoj plavog gospodarstva, radi stvaranja radnih mjesta. Mislim da to važno u kontekstu velike krize dobro je da evropske institucije pokušavaju naći načina za održiv razvoj gospodarstva putem inovacija novih tehnologija, pokušavaju razviti ova nova radna mjesta za buduće generacije, ali istovremeno ne uništavajući pomorski okoliš, zato što nam je i tekako jasno da kada govorimo o dugoročnim planovima gospodarskog razvoja mora i priobalja da je tada važno da ovim prirodnim resursima dobro skrbimo jer suprotno neće biti plavoga rasta i zato ovo iskorištavanje mora i oceana u budućnosti neće biti dobro prihvaćeno od strane javnosti. Zato moramo biti oprezni kada govorimo o plavom rastu Jasno je da imamo na umu održivi razvoj mora i oceana. Što javni sektor može učiniti? Pa on treba stvoriti uvjete koji će omogućiti privatnom sektoru da se uključi u razvoj novih tehnologija, ali ne možemo predvidjeti budućnost. Dao bih vam primjer u sektoru razvoja energije valova. Mnogo se o tome govorilo, da je to budućnost. Nakon godinu i dvije govorili smo o energiji dobivene iz plime. A i danas ono što preuzima primat je energija iz plimnih laguna. Dakle, još jedna tehnologija koja je razvijena u nekim zemljama članicama, te je teško zato ovdje sjedeći u Briselu reći što je to što će privatni sektor razviti u pogledu novih tehnologija. Zato je naša uloga pokušati staviti na raspolaganje podatke, istraživanja, financijska sredstva, te staviti na raspolaganje informacije privatnom sektoru koji ih potom može učinkovito iskoristiti. I zato se slažemo s, onima, s onima što je rečeno, odnosno ono što stoji u nacrtu izvješća ovog odbora. Prije svega, to je pitanje definicije plavog gospodarstva. I mislim da je dobro reći da smo se bavili nagađanjima toga što je plavo gospodarstvo. Potrebno je strukturirani, bolje strukturirani pristupi kako se ovo područje politika bude razvijalo, možemo pokazati što, je, što su pravi brojevi kada se radi dodanoj vrijednosti, kada se radi o novim radnim mjestima. Ono zato moramo moći vizualizirati trendove i rast plavog gospodarstva tijekom vremena. I tada ćemo svi moći shvatiti o čemu ovdje riječ. I zato je potrebno vremena jedna agencija za prikupljanje podataka ili statistički ured u zemljama članicama je se do sada bavio plavim gospodarstvom kao zasebnim sektorom. Jedino mi smo se time bavili i zato moramo biti e, razumni kada riječ o prikupljanju podataka i stvaranju baza podataka kada govorimo o veličini ovog sektora. To je nešto ćemo učiniti tokom vremena, ali to je politički zahtjev e, koji bi trebalo uputiti komisiji. Želim reći da se mi sada na to fokusiramo. Kad je riječ o dostupnosti znanstvenih informacija, kako sve ono što javni sektor dozna treba se staviti na raspolaganje javnosti i zato smo rekli da smo ustanovili jednu istraživačku platformu koja je dostupna na internetu, koja je na raspolaganju svima. Nažalost, ona još uvijek nije spremna. Ali kako se bude razvijao program Horizont 2020. Ova informacijska platforma će biti, do, će biti dostupna i to svim zainteresiranima. Jednako je kada je riječ o usklađivanju standarda. Dosad smo bili oprezni u prikupljanju podataka vezanom uz mora, dakle podaci vezani uz plimu i tako dalje. Sada skupljamo podatke iz 114 različitih agencija i tijela, dakle od Islanda do Ukrajine i sve ove informacije se grupiraju i bit će dostupne na otvorenoj podatkovnoj platformi. Tamo će biti također dostupne i vizualne informacije kojima će se ljudima dati bolja slika onoga što se događa. Dakle, ovi podaci moraju biti dostupni svima i otvoreni i besplatni. Nastavit ćemo na tom planu. A koliko je financijskih sredstava dostupno? Pa imamo odobrena sredstva do 2020 u fondu za ribolov i možemo ovdje vidjeti kako se troše sredstva namenjena za naše projekte. Tu su pak i sredstva vezana za plavi rast i za program Horizont 2020. Oni će se nadograđivati tijekom idućih godina, ali transparentnost proračuna je nešto na čemu valja poraditi zato što je teško to dobiti te informacije na lokalnoj razini, govorimo o projektima na području cijele Europske unije koji se potom šalju u Brisel te su dostupni na ovoj javnoj platformi. I prikupljanje podataka s tim u vezi je dosta teško i, i dalje razvijamo načine na koje to možemo poboljšati. Kada je riječ o zamahu plave plavog gospodarstva, potrebnim vještinama. To su sve koncepti iz naše komunikacije koji su još uvijek na snazi. Međutim, pitanje je kako se e, brzo kako brzo napredovati. Dakle, morsko gospodarstvo, plavo gospodarstvo pojavljuje se u raznim sektorima, u raznim sektorijalnim politikama, dakle evo i u brodogradnji, tu imamo jedan dio plavog gospodarstva, tu je potom ribarstvo i tu imamo nešto plavo gospodarstva, energetika i tamo je jedan dio sektora povezan sa ovim pitanjem da pokušavamo spojiti, dakle unatoč našoj velikoj i sve ove elemente i stvoriti sveobuhvatnu sliku stanja te razviti mrežu stručnjaka i dionika koji će pomoći razvijati politiku vezano uz ove sektorijalne elemente. Dakle, moramo to sve okrupniti. Za to će nam biti potrebno još neko vrijeme, a jednom kada to uspijemo, situacija će biti bolja kada je riječ o podacima, o financijskim sredstvima te politikama za koje se valja zalagati u budućnosti. Želio bih zaključiti sa pričom o uspjehu, zato što će na taj način ljudi biti ohrabreni plavim gospodarstvom. Trebamo stvoriti sinergiju gospodarstva i znanosti. Možemo stvoriti jednu sinergiju političkog fokusa, stvaranja ostvarivanja financijske potpore za plavi rast i u ranim smo sada fazama, ali uz potporu ovog i odbora i odbora ITRE možemo ostvariti napredak na tom području. Hvala. Hvala vam, ovo je doista jako zanimljivo. Zastupnice Toma, želite li zaključiti ovu raspravu? Hvala predsjednice. Najprije želim zahvaliti kolegama na pomoći u izradi ovog dosija reći gospođi Nikolaj da se slažem s idejom da treba izaći iz svijeta konferencije i preći s riječi na dijelo. Mislim da je to želja svi u nas, premda konferencije mogu dati svoj doprinos, naravno. No, mislim da smo ovdje u žiži same teme, osobito pitanja financiranja. A što se koga tiče, slažem se s vama. Želim također gospođi Claudi Montiero reći da se i s njom u potpunosti slažem. u pravu se kada govorite o strateškom planu za ulaganja, mislim da bi to trebalo napisati u mišljenju. Tako da s nestrpljenjem očekujem vaše prijedloge amandmana. Također želim reći da, s obzirom da sam se susrela s gospodinom Ferrerom, koji je izvjestitelj, naime mi u odboru ITRE imamo sreće pa smo mogli da pripremimo neke zajedno, zajedničke amandmane. No, želim se osvrnuti na samu Europsku komisiju. Mislim da trebamo biti oprezni jer reći da već postoji Europski fond za pomorska pitanja i ribarstvo i plavo gospodarstvo. Pa, mislim, čitav, samo mali dio ovoga e, je posvećeno ovome, a od toga svega 80% ide posvećeno je samom ribarstvu, ovo što je preostalo je skoro pa smiješno. Gđi Hazekam želim reći da e, upravo ste na kraju kada ste rekli, mislim niste rekli tim riječima, ali ja to kažem, dakle ne treba na moru činiti greške koje smo počinili na tlu kada se to analizira E, kada se uzme u obzir okolišno. Kao što sam gospodin King kaže, ako treba naći novi e, razvojni model, ne trebamo se odricati rasta, osobito ako se radi o rastu koji bi bio kako reći, koji bi bio pozitivan, jer ako uzmemo obnovljive pomorske energije, ako nam mogu poslužiti da proizvodimo manje zagadljive ili potencijalno opasne energije, pa to bi bilo iznimno pozitivna stvar, a tome je tako kada se govori o obnovljivim izvorima, e, pomorskim izvorima, dakle bilo da se radi o e, vjetroenergiji, o energiji plima, dakle to su čisti izvori energije koji su dobra, iz, dobra mislim ovdje e, o plimnoj energiji, za koje sam mislio da će biti dosta slabo produktivno, ali evo u mojoj regiji se analizira e, upotreba jedne od takvih e, e, hidrocentrala. Mislili smo da će biti nekoliko stotina vata, u biti evo, već vidimo da je puno megavata u pitanju, tako da bi bilo šteta ne iskoristiti to, ne samo što je to zanimljivo glede okoliša, ali upravo zato što, kao što je rekla gospođa Montero, to stvara radna mjesta i to je sve jako važno i možemo uzeti u obzir i pomorski prijevoz koji predstavlja 80% prijevoza roba u svijetu, dakle zašto si ne postaviti pitanje o načinu smanjenja emisija CO2 Dakle, ne moramo nužno uvijek ići u krivom smjeru. Dakle, ja doista vjerujem u ovo sve i mislim da bi ovaj odbor, kao što su to pokazali kolege, jako željan da se bacimo na posao, tako da, eto, jedva čekam odmane. Hvala. Hvala. Hvala vam, zastupnice Toma. Vidim da je rok za amandmane 7. travnja u podne. Dakle, svi koji žele podnijeti amandmane, rok je 7. travnja. Glasovat ćemo u odboru 6. ili 7. svibnja i glasovanje u Itreu 16. lipnja, a glasovanje na plenarnoj sjednici to ne znamo kada će biti. Dakle, ukoliko nema danjih e, komentara, to znači da smo bili jako učinkoviti, imamo 35 minuta viška. Hvala vam na izvrsno boljenom radu i hvala vam što ste mi olakšali predsjedanje ovim sastankom. Vidimo se sutra.